shvatio političke razloge za ovu izjavu. Prelazim na članak 138. poslovnika. Što se tiče pojednostavljenih izvješća, e, izvješće gospodina a poimenično glasovanje otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. amandman, odnosno izvješće je usvojeno. E, prelazimo na izvješće gospođe Tajn o nadležnosti e, primjenjivog prava što se tiče e, pravne bračne stečevine poimenično glasovanje otvaram jesu svi glasovali zatvaram izvješće je usvojeno Isto tako, izvješće gospođe Tajn o e, nadležnosti e, što se tiče e, prava bračne stečevine, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće gospodina Kramera o Europskoj strategiji prometne tehnologije za buduću održivu mobilnost Europe. Poimenično glasovanje otvaram. Jesu svi zastupnici glasovali? E, gospodine Lize, jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Zahvaljujem. Prelazim na izvješće gospođe Antonesku. O, i izvjestitelj je već ovdje. Dobrodošli. Gospodine Kramer, vaše izvješće je usvojeno. Pretpostavljam da ste kasnili zbog lifta. No. A prelazimo na izvješće gospođe Antonesku. Pravo na odvjetnika u kaznenim postupcima i pravo na komunikaciju u slučaju uhićenja. Tko je za ovaj amandman? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Glasujemo ovako izmijenjenom prijedlogu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvojen. Pojmično glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji otvaram. Jesu svi kolegice i kolege glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam gospođi Antonesku. Prelazimo na izvješće gospodina Sanchez prezeto o stambenim kreditima. Blok 1, amandman 117. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Time je blok eh, jedan onaj koji otpada. Prelazim na izmijenjeni prijedlog za, protiv, suzdržan, Usvojen. Gospodine Sanchez Prezedo, molili ste riječ prije odluke o zakonodavnoj rezoluciji. Izvolite. Jedino još otvoreno pitanje bilo je tehničko pitanje koje treba riješiti. Prijedlog parlamenta je vrlo jasan. Nakon što sam se konsultirao sa nizom izvjestitelja, te temeljem mišljenja koordinatora i predsjednika odbora, mi bismo željeli primijeniti pravilo 57.2 i odgoditi glasovanje o ovoj rezoluciji kako bismo zapravo riješili otvorena pitanja što je prije moguće. Dobro, ako sam dobro shvatio, odgodit ćemo e, taj dio. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Znači odgoda zaključnog glasovanja. Prelazimo na izvješće kolegice Mekarti, trgovanje na temelju povlaštenih informacija. Kao prvo glasujemo o amandmanu 2. Glasujemo u dva dijela. Tko je za prvi dio? Molim da dignete ruku. Protiv? Suzdržan? Usvojen. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. To znači da je blok eh, dva... O njemu se ne razmatra. Glasujemo o izmijenjenom prijedlogu za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prijedlog zakonodavne rezolucije poimenično glasovanje otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam eh, gospođi Mekarti. Prelazimo sada na izvješće e, kolege Grobarčeka. Izmjene uredbe 2187 iz 2005. o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Rezunda. Amandmani 1 do 3 za, protiv, suzdržan, usvojen. Ovako je izmijenjeni prijedlog. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojen. Poimenično glasovanje e, nacrta e, prijedloga za rezoluciju. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Da. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam e, gospodinu Grobarčiku. Prelazimo sada na izvješće bivšeg predsjednika i kolege e, Buzeka o e, funkcioniranju unutarnjeg energetskog tržišta. Točka 3 originalnog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ću to elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Točka 3 je usvojena. Točka 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Točka 27. Prvi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Poimenično glasovanje. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. E, točka 40. Originalni tekst za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Točka 44. Izvorni tekst za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 59. Podijelovi na prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan. Rekao bih da je ovaj dio odbijen. Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanje drugi dio, članak 59. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Točka 65. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 68. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. E, točka 73. Za, protiv, suzdržan, usvojen. Rezolucija eh, cjelovit tekst za, protiv, suzdržan. Usvojeno. Čestitam kolegi Buzeku. Sada prelazimo na izvješće kolegice Kleva Kekuš o promjeni mjera i utjecaju mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike. Točka devet u tri dijela. Prvi dio za protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojen. Treći dio za, protiv, suzdržan, usvojen. Točka 11. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 19. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojena. 55. Ne, to je bilo jasno. Točka 55. Prvi dio za. Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 57. Prvi dio. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Odluka o cijelom tekstu. Poimenično glasovanje otvaram. Svi glasovali? Da, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam, gospođo Kleba. Sada prelazimo na izvješće kolege Milana. Prije glasovanja kolega je zamolio riječ. Gdje ste kolega? Izvolite. Samo jedan e, ispravak, predsjedniče. Izvješće je sastavljeno prije 1. srpnja ove godine i Hrvatska je zemlja koja je u to vrijeme bila zemlja pristupnica, a sada taj dio teksta treba naravno ispraviti zato što je Hrvatska punopravna članica. E, kolega, e, odgovarajuće službe su mi zajamčile da će postojati odgovarajuća verzija na svim jezicima nakon glasovanja. E, točka četiri, Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Provjera. Dobro, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno s tjesnom većinom. Točka 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Prelazimo na cijeli prijedlog rezolucije za, protiv, suzdržan, usvojeno. Čestitam gospodinu Milana. Prelazimo na izvješće o učinkovitijem financijski isplativijem uspjenom prevođenju u Europskom parlamentu. De Lange. Postoji alternativni prijedlog. Krenut ću iz početka. Dakle, prijedlog, a ne napad E, alternativni prijedlog socijaldemokrata. E, kao prvo poimenično glasovanje o tome. Otvaram. Zatvaram glasovanje. No, ovaj prijedlog je usvojen. To znači da se ne razmatra e, tekst. Ovaj prijedlog je usvojen, prijedlog socijalista, kao i uvijek, doduše ne kao i uvijek. No, e, dame i gospodo, prelazimo na najljepše izvješće današnjeg dana. E, gospodin Fox je podnio izvješće o internetskim igrama na sreću na unutarnjem tržištu. Čuo sam e, da e, postoji i klađenje o ishodu glasovanja. No, e, točka dva, originalni tekst u dva dijela, poimenično glasovanje, prvi dio. Otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram odbijen. Prelazimo na izvorni tekst, točka 5, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Točka 19. Ali bilo je potpuno jasno Usvojeno je. Hvala vam lijepa. Točka 19. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio za, drugi dio provjera, dobro. Dakle, drugi dio, elektronička provjera, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Dobro. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Po mom mišljenju to je ista većina. Hoćemo to provjeriti? Dobro. Treći dio. Elektronička provjera. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. Prelazimo na točku 28. Poimenično glasovanje otvaram. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ali ovo je sada usvojeno 712. 29. Poimenično glasovanje otvaram. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Također usvojeno. E, prelazimo na točku 31. Za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 41. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 53. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno izgleda da lijevo krilo doživljava određeni zamor, ne kao uvijek, nego samo danas. Dakle, drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Točka 56. Izvrni tekst. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Točka 59. Za? Protiv? Suzdržan? usvojeno. Točka 61 za, protiv, suzdržan, usvojena. 64 poimenično glasovanje otvaram. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo sada na odluku o cjelovitom tekstu poimenično glasovanje otvaram. Svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Čestitam kolegi Foxu. Dame i gospodo, Moramo sada donijeti jednu kadrovsku odluku. Kratka je informacija. Radi se o imenovanju gospodina Luigija Belinguera u odbor osnovano u skladu s člankom 255. Ugovorom, ugovora o funkcioniranju Europske unije u osnovani odbor. Svijetli plava svjetiljka, ali možete glasovati kao i uvijek ali neće biti vidljivo kako ste glasovali. Imamo tajno glasovanje. Imenovanje Luigija Berlinguera u odboru osnovan u skladu s člankom 255. Otvaram glasovanje. Jesu li e, sve kolegice i kolege glasovali? Zatvaram glasovanje. Gospodin Berlinguer je izabran. Moje čestitke. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Taj dio vodit će kolega Vlasek.